Eh, kluba Alda sam zaprimila zahtjev da se Marija Tereza Jimenez Barbat imenuje članicom eh, odbora Kult, eh, isto tako u delegaciju za odnose sa zemljama Magreba i u delegaciju parlamentarne skupštine Unije za sredozemlje. Imali nekih primjedbi